Bene, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima. Želim dobrodošlicu na drugi dio sastanka vezano za nagradu Saharov. Govorit ćemo o nevladinim organizacijama nevladine organizacije koje spašavaju ljudske živote u sredozemnom moru. Organizirali smo ovaj događaj zajedno sa parlamentarnom odboru za ljudska prava, za pravosuđe unutarnje poslove i ovdje s lijeve strane slijedi moj kolega Claude Moraes koji je E, predsjednik odbora za pravosuđe unutarnje poslove. Zajedno ćemo predsjedati ovim dijelom sastanka. Kao što svi znamo, prelazak Sredozemnog mora postao je opasan poduhvat za veliki broj migranata koji pokušavaju doći do Europe u potrazi za boljim uvjetima života. Veliki dio migranata na kraju ovog putovanja koje je opasno dolazi u rukama krijumčara u lošem stanju jer putuju u brodovima i plovilima koji nisu prikladni za put preko sredozemlja. Nevladine organizacije spašavaju tisuće takvih ljudi, spasili su ih jako puno posljednjih godina pod odbor za ljudska prava prije dva tjedna posjetio je Rim kako bismo vidjeli kakva je situacija s izbjeglicama i imigrantima. Imali smo priliku susresti se s nekim nevladinim organizacijama koje su e, neke od njih i ovdje s nama danas te su nas upoznali sa svojim svakodnevnim radom. Osim toga, imali smo priliku čuti strašna svjedočanstva migranata iz izbjeglica, preko 20 nacionalnosti. E, svi su govorili o situaciji u Libiji koja je katastrofalna. I upravo je i to razlog zbog kojeg mislimo da je danas također važno, važno čuti izravna svjedočanstva o ovim situacijama. U prvom dijelu našeg sastanka priču o svom opasnom putovanju reći će nam migrant iz Eritreje Filimom Mebratom koji je spašen na sredozemlju nakon toga ćemo čuti svjedočanstvo Katrin Schmidt koja je dio posade broda Juventa koja je do 2017. sudjelovala u aktivnostima spašavanja. Eto, nećemo e, gubiti vrijeme, Filip me bratom će odmah uzeti riječ. Hvala. Hvala što smijem biti ovdje i ispričati vam svoju priču. Ja dolazim iz Eritreje, zovem se Filim Ben Braton, volim svoju domovinu, volim jelo, glazbu, vrijeme. Sve mi to u Njemačkoj neobično nedostaje, ali napustio sam svoju domovinu zato što sam htio biti slobodan. Afrika je veliki zatvor za mlade ljude, nema slobode, nema slobode mišljenja, nema slobode, živimo pod pritiskom i u siromaštvu. Koliko god se mogu sjetiti, doživio sam samo nasilje, e, vojnici dolaze i već kao malo dijete sam se pitao što se događa kod nas na vlasti je diktator, radi što želi od svog naroda. Ja sam se školovao, postao sam kamerman i htio sam postati novinar. Htio sam ljudima ispričati ili pokazati istinu. Međutim, u diktaturi nema slobode ili i nije bilo nade da ja postanem novinar. Mogao sam završiti u zatvoru ili čak biti ubijen. Moj me put vodio kroz Etiopiju, Sudan, kroz pustinju, patio sam glad, patio sam žeđ, sjećao sam se svoje majke. Kada sam gladan ili žedan, ona mi je davala nadu. I sada sam u pustinju. Pustinje umire puno ljudi bez vode, bez hrane. Oni jednostavno ne bivaju pokopani, nego ostaju u pjesku. Pjesak je pun sasušenih tijela. Ostajem bez riječi. Doći u Libiju za mene znači prodati moj život. Prodan sam zato što E, tamo nisam doživljen kao čovjek. Prošao sam različite logore. Ono što sam tamo proživio je pravi pakao. Ljudi se svaki dan batinaju i ubijaju. U jednom logoru imate otprilike 4000 ljudi. E, mnogi umiru ili padaju u nesvijest od gladi i žeđi. Obzirom da nemamo nikakvog drugog izbora, probili smo zatvor i Libijci su eh, nas polili benzinom i zapalili. Jako puno eh, ljudi je poginulo. Nikada neću zaboraviti te slike. Nakon dugog vremena uspio sam doći do obale. U 19 sati eh, predvečer dolaze krijumčari i idemo, idemo na more. Tamno, tamno more me doista ispunjava strahom. Nikada još nisam bio na moru i ne znam plivati. Eh, moramo se postaviti u trored. Ja sam čisto naprijed, ali budući nam je toliko strah, eh, pokušavam se probiti od traga, jer nisam siguran da ću preživjeti. Eh, u Gumanjaku smo došli do drvenog broda. Bilo nas je jako puno, brod je bio pretrpan. Ja sam bio potpuno bespomoćan i vrlo mlad krijumčari su me prisilili da se spustim u potpalublje, tamo je pravi pakao, e, nemate zraka, tako da sam se nekako skutrio među e, drugim ljudima. Do sada sam tako puno novaca platio, sada se nalazim u potpoljublju i konačno pronalazim svoje mjesto gdje mogu ostati. E, more je vrlo nemirno, valovi udaraju u brod, jako puno ljudi povraća. U potpaljublju je E, zagušljivo. Imam, e, doista se jako bojim, bojim se za svoj život. U jednom trenutku e, rađa se sunce, dolazi novi dan, nemam više nade i mislim svi ćemo sada umrijeti. Ta tamna voda me ispunjava panikom. U brodu se nalaze ranjenici, nalazi se majka s četvero djece, trudne žene te e, jako brinem za to, za te četvero djece. Ja sam jedini od svoje obitelji na tom brodu. Oko 14 sati poslje podne spasila nas je italijanska mornarica. Radostan sam i spašen sam od te velike tamne vode. To je bilo u jesen 2014. Danas bi vjerojatno bilo drugačije. Voziti se u gumenjaku ili na drvenom brodu preko sredozemlja je teško. Ja sam izgubio svoju obitelj. Nemam nikakve mogućnosti doći normalnim putem brodom ili zrakoplovom u Europu. Potpuno sam bespomoćan. Što mogu učiniti e, da bih se dokopao sigurnosti? Svaki čovjek ima samo jedan život, kao ja. I svatko bi želio živjeti u slobodi kao bijeli golub koji slobodno leti. Ja sam riskirao svoj život da bih došao u Europu, iako nisam primjen ili prihvaćen u Njemačkoj. U ovom trenutku je život u Njemačkoj doista, doista težak za mene. Živim od 2014. u Njemačkoj, ne znam kako dugo još smijem tamo ostati i kada ću biti ponovno vraćen ne znam kuda bih mogao krenuti, što sam vam učinio. Ja sam također čovjek kao i vi. Svaki dan umire u bezbrini ljudi u Libiji i na sredozemlju. Svi ovdje u Europi žive dobrim životom. Europa u svojim rukama ima ključ koji može završiti ove patnje i ovo umiranje. Zašto to ne učinite? Zašto puštate da ljudi uh, umiru i dalje? Koliko još moramo umirati na putu u bijegu? Koliko moramo još umirati od žeđi u pustinji? Koliko još moramo biti, uh, se utapati u sredozemlju? Koliko dugo još moramo čekati da nas priznate kao ljudska bića? Hvala vam lijepa na pozornosti. Grazie, grazie davvero per questa... Hvala. Doista hvala na ovom svjedočanstvu. Sada ću dati riječ Katrin Schmidt. First of all, thank you, for coming here today Hvala što si danas došao i s nama podijelio svoju priču, Ja ja zahvaljujem što danas mogu biti ovdje i zahvaljujem toj mogućnosti što vam se mogu obratiti. Zamoljena sam da vam nešto kažem kao članica posade na kao netko tko je spašavao na moru, kao svjedok na najsmrtonosnoj granici na svijetu, dakle na pragu Europe. Ja e, nisam netko iz e, mornarice, nisam e, mornar, nikad nisam ni zamišljala da ću ja biti netko tko će spašavati na moru, čak patim od morske bolesti. Međutim, ja sam se posvetila tome ljudi u miru. I ovih dana ću možda morati ići na suđenje zajedno sa e, drugih devet članova e, posade broda Juventa zbog e, pružanja pomoći u kojoj Europa i dan danas okljeva, to je pravo na život. I time što štetimo, štitimo to pravo na e, život i općenito europske vrijednosti se kažnjava sa do 20 godina zatvora danas u Europi. Mi smo svjedoci tome kako se ljudi utapaju, guše, i situacije poput tih su uobičajene, dakle za nas koji na pragu Europe spašavamo ljude. Činimo ono što trebamo učiniti, a da previše ne razmišljamo o tome da e, spašavamo ljude tamo gdje ih možemo spasiti jer to je ono što uistinu i trebamo činiti. Nikad e, ne smije to spriječiti dalje političke rasprave. Međutim, mi smo spasili 14.000 emigranata, a zbog toga možemo završiti na sudu. Ne razmišlja se uopće o nikakvoj kriminalizaciji naš privilegiranih evropljana, e, a ja bih htjela dići svoj glas e, u ime onih koji su manje privilegirani, koji svaki dan i dalje umiru e, pokušavaju naći sigurnost na obalama Europe. Ja sam dio generacije koja je odrasla pitajući svoje bake i djedove što ste vi učinili protiv toga. I ja sam dio one generacije koja će morati svoje vlastitim unucima pružati odgovore na takva pitanja. I uistinu e, je ironija kada govorim o svojoj današnjoj situaciji. Ja govorim na ovoj konferenciji u Europskom parlamentu, dok europske snage i države članice Europske unije koji nisu samo uklonili Juventu od tuda gdje je bila najučinkovitija u spašavanju života, nego su protiv deset nas se pokrenuli kasneni postupak. I to uz podršku Europske unije koja zna da je, Euro, da je Italija prekršila e, svoj dogovor. Takozvana Libijska obalna straža koja postavlja u e, vojne snage Libije koje su poput krijumčara ljudi je netko koji podržava Italija. Ljudi su suočeni sa zatočeništvom silovanjem, mučenjem, deportacijom i smrću. A to Italija sve zna. Italija je pomagala isto tako financiranju e, kriminala, a time se krše osnovna ljudska prava. Mi smo vidjeli e, kako Libijska obalna straža funkcionira u ime Europe. Oni prijete našim članovima posade, pucaju na brodove s migrantima i namjerno ubijaju ljude koji se nalazi u nuždi. Produžena ruka Evropske unije krši uvijek iznova one iste uredbe i propise koje je jedno od najvećih pravnih dostignuća današnjeg vremena, a to je deklaracija o ljudskim pravima. Juventa i općenito nevladine organizacije su svjedočili kršenju ljudskih prava od strane Libijske obalne straže, a to se sve odvijelo unutar scheme Europske unije. Naša nazačnost je već e, prijetnja, pa nas se moralo ukloniti priča posade i priča Juvente, odnosno moja priča e, je uistinu jedna loš, kriminalistički roman. I da vam ispričati jedno poglavlje. U svibnju 2017. je Italijanski koordinacijski pomorski centar izabrao jedan od e, E, najprometnijih dana kako bi uklonili Ventu iz područja spašavanja. Kad smo mi primili te naloge, sedam čamaca punih migranata je bilo u našoj blizini i nama je rečeno da im ne smijemo pomagati usprkos tome što su druge nevladine organizacije tražile tu pomoć. Juventa je morala učiniti kako su i talijanske vlasti naložile. Dakle, 14 sati kasnije, bilo je to u 2.42 na Lampiduzi, e, kada se na, našu, e, na naš brod stavilo e, mogućnost prisluškivanja i ja sam bila tada u tom e, brodu i u području spašavanja sam bila zajedno sa ostalim članovima posade i mi smo se poslužili jednim bržim brodom kako bismo mogli pomoći drugim nevladinim organizacijama. I taj, tada je nastala jedna e, gotovo mahnita e, akcija spašavanja koja je trajala četiri dana. 21 čamac sa tisućama migranata ja sam bila sve više i više ljuta. U vrijeme kad je svaka pomoć bila dobrodošla, svaki pojas za spašavanje, oni koji su bili odgovorni su privremeno zadržali naš brod prisilili nas da ostanemo u Lampaduzi sa stotinama tih pojasa za spašavanje i sve je to jednostavno bilo beskorisno u tom trenutku. Na kraju ta četiri dana sjećam se najgoreg trenutka. Izgubili smo pet čamaca s više od 800 ljudi koji su nestali u noći. I tisuće ljudi je nestalo bez ikakvih tragova. Čak nisu ni ušli u statistiku bili su osuđeni na smrt kroz europski granični režim. Sjećam se te noći i sjećam se onoga što je ostalo od europske nade, dostojanstva i vrijednosti. Evo, to je to kako ja razumijem taj motiv, da se sustavno sprječava spriječava pomaganje migrantima koji će pomoći ili na moru ili u libijskim e, logorima koji ih se vraća. Kriminalizacija građanskog E, i pomorskog spašavanja je nešto što čini sredozemlje najsmrtonosnijom granicom. 2.8.2017. tri mjeseca e, nakon e, što su se ugradili uređaj za prisluškivanje naš uređaj, nama je opet bilo naređeno da uđemo u Lampeduzu i svršila se pretraga i zapljenjen je naš brod i to u skladu sa jednim zakonodavstvom za borbu protiv mafije kao vrsta preventivne mjere kako bi se spriječili buduće kriminalne aktivnosti. Samo nekoliko dana nakon što smo spasili 3500 ljudi i to po nalogu i u suradnji e, sa talijanskom obalskom stražom. U to vrijeme sam ja bila head of mission na Juventi i pretražilo je 50 policijskih časnika naš brod, tražili su oružje, međutim nisu to e, našli, e, zapljenili su i naše osobne stvari, sve se ispraznilo i tako da do kraja dana je naš brod izgledao kao da ga je pogodila oluja. Međutim, ono što je bilo najteže u tom smislu je bila to uvjerenje da sve te mjere su imali za cilj to da se nas spriječi da pomažemo ljudima u nuždi. Dakle, to su bile e, pravni koraci koji su bili formalno odobreni. Mene i moj posadu se tretiralo kao kriminalce. a europske vlade e, su time izdale svoje vlastite vrijednosti i dozvolili da se ljudi utapaju na njihovim e, granicama. Jer samo je sada civilno društvo to koje brani one koji su najranjiviji. A naš se posao diskreditira i optužuje nas se i kazneno goni kao da smo kriminalci. Tijekom proteklih 20 mjeseci je Juventa u Luci Trapani e, zapljenjena i e, ne možemo doći do našeg broda. Dakle, pravno se goni sada oni koji spašavaju E, druge ljude. A ja danas optužujem one koji kazneno progone, one koji pomažu ljudima u nuždi. Optužujem one e, koji prodaju Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Optužujem one koji nemaju dovoljno kičme da se bore za prava migranata, već umjesto toga ih osuđuju na smrt u moru ili u Libiji gdje su e, izloženi vrlo ozbiljnim e, kršenju ljudskih prava. Kada govorimo o istrazi, to nadilazi osobne e, slobode naših članova posade. To je sada jedna politička strategija. Imamo kršenje ljudskih e, prava od strane saveznika Europe i sada uistinu time e, stvaramo jedan rizik u pogledu slobode cjelokupnog društva. Ako e, dođe do zatvorske kazne, zasigurno naše djelovanje bilo ono koje je djelovalo protiv ljudi. Trebamo spašavati one koji umiru, jer, a to se danas smatra kaznenim djelom. I osam brodova za spašavanje se aktivno E, spriječava da pomaže ljudima. Posada sa broda Juvente, međutim, nije ovime zastrašena, niti kroz kampanje koje nas blate, niti kroz tu političku moć koja se primjenjuje. E, možda niste najpopularniji kad činite ono što treba činiti. Suprotno tome, da pače. Mi sada znamo i razumijemo E, da to može postati dosta nezgodno. Ja apeliram na sve zastupnike Europskog parlamenta i sve one koji su dijelom civilnog društva e, da ne prihvate e, ovakav način postupanja moraju svi preuzeti svoju odgovornost za veliki broj smrti na granicama Europe i da preuzmu svoju odgovornost u pogledu toga da se to spriječi. Trebamo stvoriti Europu u kojoj će ljudi moći potražiti sigurnost, dostojanstvo. A oni koji su bili solidarni u toj emisiji trebaju hodati i biti slobodni. Hvala lijepa. Hvala. Hvala Katrin na ovom izlaganju. A sada otvaram raspravu za kratka pitanja ili komentari. Ana Gomez. Izvolite. Hvala lijepa na vašem svjedočenju. Uistinu je to bilo snažno. Dobro ste nam predstavili svoje misli i ideju i mogu vam samo reći da me ti da se Europa danas nalazi u toj situaciji. I željela bih iskazati počast ljudima koji su poput gospođe Schmidt koja je usprkos e, svom progonjenju se još uvijek bori kako bi spasila živote da bi spasila našu vjerodostojnost, našu savjest. Uistinu me čini bijesnom da politika, vlade se služe tom retorikom kad se govori o migrantskoj krizi, a u stvari se radi o krizi vrijednosti političare i onoga što su glavne vrijednosti našeg europskog projekta i Europske unije. Uistinu ne mogu shvatiti zašto ih vodi ova desničarska ksenofobična, lažna retorika. Jer mi se nalazimo na kontinentu gdje su nam očajnički potrebni migranti. Čak kako bi bio drživ naš sustav socijalne sigurnosti, potrebni su nam migranti e, kako bi se mogli baviti s tim problemom starenja našeg stanovništva. I kao što je gospodin Mebraton rekao, potrebni su nam E, ljudi koji će živjeti slobodan život, dostojanstven život. E, on je živo biće kao ja i on želi uživati u toj slobodi i dostojanstvu u kojem ja želim živjeti. Zato ja živim u Europi. On je u pravu kad kaže da Europa tu ima veliku odgovornost i uistinu bi mogla i trebala to promijeniti. Htjela bi iskoristiti ovu mogućnost i zamoliti jedno i drugo. A gospođo Schmidt, mislim da ste vi to spomenuli to izmišljanje koje mnogi, pa i čak i ovdje u ovom parlamentu, i dalje koriste i potiču, dakle, da postoji nešto poput libijske obalne straže. U stvari ono što imamo su paramilitarne skupine, kriminalci, e, koje mi nazivamo libijskom obalnom stražom, a u stvari su oni oni koji organiziraju krijumčarenje e, i trgovinu ljudima i ponašaju se na grozan način, eksploatiraju potrebe ljudi kao što je gospodin Mebratom koji čisto želi živjeti u slobodi i dostojanstvu. Hvala. Poštovani zastupnik saznjac e, To, co tutaj słyszymy, to niestety jest e, straszna demagogia. E, wrzucacie... Ovdje se radi o velikoj demagogiji vi nam ovdje govorite, pričate srce drapateljske priče, međutim ja vam mogu reći i nešto drugo. Mogu vam reći o ljudima koji ubijaju ti imigranti. Ljudi koji žele živjeti na miru na grčkim otocima, ali ih napadaju migranti. Postoje područja u koje policija više uopće ne može ni ući. Takvi primjeri su vrlo emotivni ali to nije nešto što bi političari trebali raditi. Oni trebaju imati hladnu glavu i procijeniti i vidjeti što takve organizacije poput Juvente čine. Jer to potiče ljude na to da upravo e, kreću na tako opasna putovanja. Ako govorimo tim ljudima da ćemo mi patrolirati obalom i da ćemo spašavati njihove živote, onda ih i hrabrujemo da dođemo. Ako imamo toliko e, dobrih elemenata u pogledu e, socijalnog aspekta života, mi ih samo pozivamo da dođu i da žive na naš račun. Jer vi govorite o ljudima koji su pobjegli od rata. Mi znamo da se ne radi samo o tim ljudima koji su migranti. I dakle, tu se ne radi samo o Libiji. Postoji jedan trag ljudi koji dolaze sa pola afričkog kontinenta. Dakle, ne radi se samo o tome da ljudi bježe iz rata, već to je onaj dio kojeg se vi držite, koji vam odgovara i onda želite da mi plaćamo i da pričamo na taj način o tijeloj situaciji. Kad nam gospođa Gomeš e, kaže da nam trebaju milijuni migranata, možda ih ne bi trebali da nismo ubili našu vlastitu nerođenu djecu. Možda bi prvo trebali baciti bombu na one brodove koji vrše e, pobačaje i koji ubijaju nerođenu djecu. vi oduzimate Europi njenu budućnost i stvarate takvu utopijsku kulturu gdje se ljude obeshrabljuje da radi i ohrabruje ih se dobijaju vlastitu djecu. Toka ala. Nice Allora, diamo la parola. Idemo dalje. Poštovani, poštovana zastupnica Ruiz, zahvaljujem. Nisam se mislila javljati za riječ. Malo sam zakasnila na početak sastanka i nisam mogla čuti izlaganja ranije. Ali sad čujem da doista trebamo argumente pa ću ja kolegi koji govore prije mene dati neke argumente. Prvo pitanje, ne znam jeste li vi stručnjak za antiterorističku borbu? Ja jesam. Već e, duži niz godina dobila sam različita odlikovanja u mojoj državi zato što sam se borila protiv turizma i fanatizma. Sedam godina sam bila predsjednica udruge za suzbijanje terorizma u Španjolskoj. Nešto znam o tome. I mogu vam reći da ono što ste vi govorili nema nikakvog uporišta. Doista, imamo jako, jako malo ljudi koji su koristili e, mogućnosti da postanu teroristi koji su došli k nama kao migranti. Dakle, ovo što ste rekli je prava laž. To je prva stvar. Ja to znam zato što se borim protiv terorista. Protiv terorista ubili su mog brata i mnogo mojih prijatelja i živim pod policijskom zaštitom već dvije godine. O tome nemate pojma vi. Druga stvar. E, ja sam se vratila s ruba smrti, poštovani zastupniče. I ono što sam vidjela u logorima, nije dopustivo, nije zamislivo, nisu to situacije koje bismo željeli mi, evropljani, vezano za poštivanje ljudskih prava i za sve aktivnosti kojima se bavimo. Jer u logoru u kojem sam bila, proći zimu ili preživjeti ljeto uz nehumane uvjete života, bez pitke vode, bez tekuće vode. Redovi za vodu. Djeca koja tamo žive mjesecima, ljudi koji tamo žive mjesecima, to nije nešto što možemo preživjeti bez sekundarne viktimizacije, bez posttraumatskog stresnog sindroma. To nije prihvatljivo u Europskoj uniji. Ja sam doista umjerena e, što se tiče mojih političkih stavova, gospodine. Ja nisam ekstremist i Smatram da ovo nije pitanje ideološkog ekstremizma, već je to pitanje kako ćemo e, provoditi naše zakone. Hoćemo li ih provoditi koherentno i mudro, a držati ljude u takvom nekakvom logoru ili u centru dok razmišljamo što će se s njima dogoditi, hoćemo li ih ja vratiti ili ne, to je doista e, nešto što E, nije u skladu s našim zakonima. To je protivno osnovnim ljudskim plavima. I zato sam ja napisala izvještaj o tome što sam vidjela svojim vlastitim očima. To sam poslala Agenciji za temeljna ljudska prava jer zapravo čekam njihovu reakciju da vidim smatraju li oni da mi kao evropljani to moramo prihvatiti. A ako je e, za Libiju istina ovo što se kaže, ne možemo koristiti evropske fondove za nešto što krši temeljna ljudska prava. Dakle, vi ste govorili o argumentima, ja vam uzvraćam argumentima i doista mislim da ne trebate govoriti stvari koje nisu temeljene. E, predsjedatelj, ja lijepo molim da ovdje ne krećemo s provokacijama, nego da jednostavno e, se držimo teme teme e, koja je danas na rasporedu. Moramo poštivati razmišljanja svakog pojedinog zastupnika. Idemo dalje, kolega Koster. Zastupnik Koster. Izvolite. Ja bih Htio samo još naglasiti da izražavam svoju solidarnost sa organizacijama koji se bave spašavanjem života na moru i da izražavam svoju podršku i nadam se da to čini što veći broj zastupnika u ovom domu. Kakva je tu situacija u pogledu ljudskih prava e, i što je s tim ljudskim pravima na kojima je izgrađena Europska unija? Mi trenutno zakazujemo u pogledu realizacije politike koja bi omogućavala ta ljudska prava. Stoga su upravo ovakve organizacije koje se bave spašavanjem vrlo važne u pogledu jedinstva Europske unije. Jer ta ideja ili predođba e, da se ta ljudska prava da njih ne branimo u pogledu tih ljudi koji bježe znači da se time dovodi u pitanje ti vrijednosti u pogledu naše cjelokupne Europske unije. Tu se ne radi samo o tim vrijednostima u pogledu tih ljudi, već što se tiče cijele Europske unije. A, a kada je to u sukobu s onim kako se mi ponašamo u Europskoj uniji, onda se dovodi i cijela Europska unija u stvari u pitanje i to nam mora biti u potpunosti jasno. I želio bih još nešto reći vezano uz ono što je prethodno rečeno. Ljudska prava vrijede za sve, ne samo za europljane. To je temeljno postignuće ovog modernog doba i to se ne smije dovoditi u pitanje. I misliti da mi možemo žene, muškarce, djecu, maloljetnike pustiti da se utapaju u moru jer bi mogli ugrožiti naš socijalni sustav E, to smatram u istinu e, strašnim i potpuno neprihvatljivim. I takav način razmišlja, takav način ponašanja e, uništava cijelu Europsku uniju i to ne smijemo dozvoliti. Siper, Siper. Hvala lijepa predsjedatelju. Zahvalit ću se i gospodinu Mjebratomu i gospođi Šmit. Hvala što su danas s nama. A želim se i ispričati za sve ono što su ovdje morali čuti. Kolegi Kesteru mogu samo reći da e, da ima pravo paušalno e, ocjenjivanje, ocrnjivanje napred migranata, tražitelja azila nije samo kršenje temeljnih ljudskih prava, već ignorira patnju puno ljudi, a isto tako i škodi europskom zajedništvu i na eklatantan način je u suprotnosti s našim eh, s našom državom prava i, i eh, potiče krijumčare. Europski kontinent, evropska kultura kultura u svim državama članicama, već je stoljećima kultura e, miješanih naroda. Dakle, mi smo svi stoljećima putovali tamo amo, ponekad prisiljeni, ponekad dragovoljno i to je sve formiralo kulturu u mnogim našim državama članicama. Još uvijek možemo vidjeti turske, arapske, afričke utjecaje. Mi smo svakako kontinent mješavina naroda i doista nosimo odgovornost u ovom trenutku. Kriminalizacija nije samo okrenuta protiv onih koji krše naše vrijednosti i već ugrožavamo one ljude koji doista traže bolji život. To je prava drama za te ljude, ali to je i drama za one ljude koji su već kod nas. Ukoliko sutra više nećemo imati imigrante, protiv koga će se uperiti ili okrenuti naša mržnja u teškim trenucima. Dakle, ne radi se samo o odbijanju migranata, što je teško dovoljno samo po sebi, već se radi o ponašanju koje je protivno čovječanstvu i koje sutra može biti okrenuto protiv većine. Mislim da trebamo znati kako postupati u ovoj situaciji. Doista trebamo spašavati ljudske živote, zadržati ljudsko dostojanstvo, prihvatiti ljude i da, naravno, ne možemo primiti 60 milijuna izbjeglica, to nitko od nas neće tražiti, neće nam niti doći 60 milijuna izbjeglica ukoliko želimo da trajno smanjujemo broj izbjeglica, ne samo oni koji dolaze k nama, već općenito govoreći broj izbjeglica ili broj ljudi koji su prisiljeni napustiti svoje države iz različitih razloga, tada e, moramo ne samo promijeniti naš sustav azila, tada se moramo zalagati za zakonite dolaske moramo doista prestati kriminalizirati one koji spašavaju ljudske živote, već nam treba i drugačiji način suradnje sa zemljama podrijetla s trećim državama. I prema tome trebamo usmjeriti naše djelovanje, a ne govoriti o e, umjetnom zatvaranju prema drugim kontinentima. Europa ne vlada svijetom. Europa mora surađivati s drugima i zajedno s drugima tražiti rješenja. Hvala. Zahvaljujem. Spinelli. Hvala Antonio. Rasprava koju smo sada čuli između naša dva zastupnika o terorizmu i o migracijama nije naprosto e, rasprava mišljenja koji su udaljeni od stvarnosti. Jer ono što smo čuli o odnosu između migracija i terorizma je nešto što se stalno čuje i u krugovima naših vlada, posebno u talijanskoj vladi u ovom trenutku. Ja samo želim citirati Admirala De Felicia koji je još e, aktivan. A on je zapravo bio zapovjednik Agri Sicilije do prije nekoliko mjeseci te preporučuje sigurno rješenje migrantskog problema, a to znači blokirati libijske tuniske luke temeljem članka 83. E, pomorskog kodeksa zbog sigurnosti i javnog poretka. Dakle, povezanost migranata i terorizma nije neka ideja koja je sada slučajno pala ovdje nekom zastupniku na pamet, već je to dominantna ideja u mnogim državama članicama Unije. Još jedna ideja, koji ideja koja dominira u mnogim državama Unije, a i u komisiji, jest e, ideja o tome da potraga i spašavanje, search i rescue, dakle da sama potraga i spašavanje jest faktor privlačenja ljudi. Dakle, opasno je spašavati ljude na moru jer je život tih ljudi opasan i treba na svaki način učiniti da umru. To vam mogu reći na kraju ovog saziva, na kraju mandata, jer već četiri godine ponavljamo više manje iste stvari. Još jedna stvar koja se događa u Europskoj uniji i koja i koje po meni vrlo dobro poznaju nevladine organizacije. Dakle, problemi koji se trebaju rješavati na moru, a na moru se spašavaju ljudi, traže se osobe koje se utapaju i spašavaju se. Na moru se sada treba voditi politika. A politiku trebamo voditi na kopnu. Sada s kopna politiku vodimo, na mo, vodimo na moru, migrante držimo kao taoce. Držimo ih 45 dana, 65 dana, više od dva mjeseca. Jer onda time u Europi ovdje nešto postižemo. Njihov premještaj ili nešto slično. To je najsramotnija i najskandaloznija stvar koja se događa. Dakle, miješati međunarodno pravo i politiku e, ispod stola. Međunarodno pravo nestaje u potpunosti. I na kraju, govoreći o sigurnosti opet i o terorizmu, o premalo djece koja se rađa u Europi, tako da je to tolika strašna situacija da zbog nje moraju umirati još ljudi na moru. Još jedna stvar koja dolazi su evropski izbori i ljeto. Počinje ljeto. Velika situacija, hitna situacija, invazija na Europu. To je najavljeno na svim društvenim mrežama, različite fake news, UNHCR i drugi ponavljaju i kažu nam da neće biti, da nema te hitne situacije. Podsjećam, 90% migranata na cijelom svijetu dolaze iz Afrike, Azije i Južne Amerike, a 2% dolazi u Europu. Eto, pa pokušajmo malo razumnije razmišljati. Hvala. Hvala lijepa. Sentiamo un ultimo intervento di... E I na kraju nevladina organizacija Jugend Retet. Prigo. Eh, ähm, Hvala lijepa. Čisto kako bih malo razvrstao ovo što je ovaj gospodin ovdje iznio u obliku optužbi. I ja sam bio član posade Juventa i i Jugendretet i upravo smo mi ove optužbe e, mogli razotkriti i jedan izazemski think tank je bio prvi koji je poslao tako nešto u javnost. Dakle, tko iznosi ovakve optužbe u ovom domu ili na ulici ili u svom domu ne čini ništa drugo nego se pridružuje rasistima i nacionalistima. Ne postoje nikakvi dokazi da su nevladine organizacije učinile nešto pogrešno jer nisu učinile ništa pogrešno. A stvari i nekad i jesu ovako jednostavne kako sam izrekao. Hvala. Eto, sada evo moji panelisti mogu odgovoriti ako žele na komentare koje smo čuli. Ne, ne mogu više nikome dati, za, dati riječ. Gospođa Schmidt kaže da nema više ništa za dodati sa svoje strane. Sve je već rečeno. I have a right to answer for, for, for all this. Imam li ja pravo odgovoriti? Ne, to nije rasprava, nije rasprava. Više vam ne mogu dati riječ, ne mogu vam dati riječ. Pa što je to onda ovdje? Ne, pa ja sam odlučio. Odlučio sam, pa onda to nije rasprava. Što je onda? Što ovdje činimo? Molim vas lijepo da prestanete, poštovani zastupniče. Idemo dalje. Idemo na drugu točku. Spašavanje na moru. Međunarodno pravo. Kada govorimo o aktivnosti nevladinih organizacija na sredozemlju, moramo reći da je humanitarni akt spašavanje ljudskih života, ali je to istovremeno i obaveza prema međunarodnom pravu, pomorskom međunarodnom pravu. S nama je profesor Erik David sa Slobodnog sveučilišta u Briselu i mislim da će nam on dati bolji uvid u međunarodno pomorsko pravo i obaveze. Izvolite. Thank uh, Hvala. Ako sam dobro shvatio, mogu govoriti francuski. To je zbilja prekrasno otkriće, jako mi je drago zbog toga. Kako je to lakše govoriti na francuskom i ja se zbilja borim protiv e, tog imperializma jezičnog anglosaksonskog. Mogu reći da su stvari dosta jednostavne i neke stvari bi vam mogao reći i studenca treće godine međunarodnog prava. Evo, ja ću pokušati ući u neke osnovne stvari, a molim vas, gospodine predsjedniče, da me prekinete ako sam predugačak. Prvo ću govoriti o ovoj obvezi pomoći pružanju pomoći, isto tako kriminalizacija te pomoći, te isto tako ćemo govoriti o mogućnosti žalbe, te također o jednakoj podjeli što se tiče tog tereta ugošćavanja izbjeglica. Znači, prvo ova obveza spašavanja, netko je već nešto rekao vezano uz to. Ta obveza spašavanja osoba u nevolji e, je u, e, napisana u članku 99 i to je na dobrom starom francuskom u konvenciji iz Montegobea. Tu se govori o tome da svaka država traži od e, E, kapetana na brodu da pomogne bilo kakvoj osobi koja je u nevolji na moru. Evo, zatvaram citat i mislim da je to izuzetno jasno. De, te da pružanje pomoći brodovima koji e, jednostavno e, tonu i gdje imamo jako veliki broj ljudi koji su e, preopterećeni, znači ti brodovi, to je nešto što je u skladu sa ovim člankom 99. Ne napraviti to je kršenje međunarodnog prava, te tu imamo također i odgovornost takvih država na međunarodnoj razini. Kad govorimo o toj obvezi pomoći, pružanja pomoći, esto možda ću i odgovoriti na pitanje možemo li na otvorenom moru zaustaviti brod koji E, prevozi izbjeglice. Ja ću se tu e, odrediti, e, isto tako uputiti ne samo na E, znači ovu e, konvenciju Gobea nego isto tako i konvenciju iz Ženeve iz 51. Govori se o tome da svaka osoba koja bježi iz svoje zemlje jer se boji progana na osnovu e, isto tako rasne, etničke ili bilo koje druge vjerske pripadnosti, da se njoj mora priznati status izbjeglice. E, ako takvu osobu sprečavamo, onda jednostavno kršimo i njezino pravo da u određenoj zemlji zatraži azil i e, pomoć. U tom smislu kršimo odredbe kon, prvog članka e, Ženevske konvencije iz, dvije, iz 51. godine. Znači, ova to, e, prva točka koja se tiče obveze pružanja pomoći. A drugo, kazneni progon, kriminalizacija udruga nevladinih udruga koje na moru pružaju pomoć osobama. Tu je jasno da svaka e, udruga koja je u tom smislu izložena kaznenom progonu ne ili kao pravni entitet ili kroz neke svoje predstavnike u trenutku kad pruža znači pomoć na moru isto tako može pribjeći e, ovim formulacijama međunarodnog prava međunarodno pravo je primarno u odnosu na interno pravo država i u tom smislu se mora primjenjivati prvo se mora primjenjivati međunarodno pravo a ne pružiti pomoć takvim osobama koje su na brodu koji tone je isto tako i kršenje ovog načela pružanje pomoći osobama u nevolji. Udruga koju se goni na toj osnovi uz pomoć dobrog odvjetnika u svakom slučaju može e, se pozivati na to svoje pravo pružanja pomoći osobama u nevolji. A države koje se tome protive isto tako u tom smislu e, su izložene e, građanskoj odgovornosti kad govorimo o pravnim e, lijekovima oni ne nedostaju ako imamo znači kazneni progon e, u odnosu na određene osobe koje pružaju pomoć na moru, tu možemo isto tako se e, pozvati na ovaj članak 99 e, konvencije iz Montegobea, kao što smo to rekli. A isto tako se možemo pozvati i na prvi članak Ženevske konvencije iz 51. Isto tako možemo zamisliti da određena država čiji e, stanovnici su dovedeni u opasnost jer im se ne pruža pomoć ili čak se sprečava određene osobe da im pruži pomoć, takva e, e, država može i diplomatski zaštititi takve osobe te progoniti države koje se protive takvom spašavanju na moru ili slobodnom prolazu osobama koje žele da im se njihov status izbjeglica potvrdi. Tu imamo pravila koja se primjenjuju vezano uz provođenje E, pravosudnih nadležnosti. To će se sigurno, e, to bi se onda isto tako moglo povući pred e, odborom za ljudska pravo Jedinjenih naroda, Međunarodnom sudu, no isto tako možemo također poslati i pitanje, prethodno pitanje Europskom sudu. U tom smislu ćemo imati potvrdu takvih prava i takvih pravila. A što se tiče e, sljedeće točke, radi se o obvezi solidarnosti. Moramo imati tu jednako dijeljenje tereta što se tiče e, primanja izbjeglica. U tom smislu imamo i članak 82 ugovora iz Lisobana o funkcioniranju Europske unije. Tu predviđamo e, e, isto tako i e, ravnomjernu podjelu tereta između država članica. Te možemo isto tako zamisliti da jedna država pokrene određeni postupak protiv druge države članice i to pred sudom, pred Europskim sudom u Luksemburgu u trenutku ako te drž, druge države članice ne poštuju e, ono što stoji u e, članku 82 ugovora o funkcioniranju Europske unije. Koliko ja znam, to u ovom trenutku još nije napravljeno, u svakom slučaju mogu zamisliti da tako nešto se pokrene. E, čak sam iznenađen da takav jedan postupak nije pokrenut jer je to isto tako pitanje solidarnosti. Imamo znači također i članak 80 o funkcioniranju Europske unije i tu stoji zapravo ista stvar u stavku 133 završnog e, dokumenta iz 2005. godine koju je usvojio, e, glavna, e, usvojila glavna skupština UN-a. Tu znači stoji ista stvar o toj, tom, toj ravnopravnoj podjeli tereta što se tiče spašavanja. I radi se u svakom slučaju o tom teretu koji slijedi nakon spašavanju izbjeglica na moru. Možemo reći da se pravila ne primjenjuju, no jednostavno ih treba primjenjivati. Možemo reći da je međunarodno pravo jedan dobar skup alata. Ponekad je jednostavno dovoljno primjenjivati te alate i te instrumente koji već postoje. Ponekad samo trebamo otvoriti E, sve te dokumente i dobro pročitati što unutra piše. Hvala. Thank Najljepša vam hvala, profesore David. Hvala, gospodine David. Da, i jako bi bilo dobro da se svi ovi pravni instrumente koriste e, učinkovitije. Mi ćemo e, završiti ovo naše događanje na najbolji mogući način i čuti ćemo isto tako i svjedočanstva tri organizacije koje su najaktivnije u sredo, sredozemlju Open Arms, Médecins Sans Frontières i MOAS. Počinjemo sa Rikardom Gatijem iz Open Armsa. Izvolite, imate riječi. Hvala. Ja ću isto govoriti talijanski. Gracias, thank you, danke, merci. Dakle, hvala. Evo, hvala na svim jezicima. Kako bismo mogli govoriti o budućim izazovima, izazovima na srednjom sredozemlju, moramo kritički pogledati ono što se događa i što se događalo na sredozemlju. To svakako trebamo učiniti. Kao što smo već čuli od kolega koji su govorili prije mene, E, situacija u kojoj mi, nevladine organizacije u ovom trenutku radimo, jest doista neprijateljska. Neprijateljsko je okruženje najmanje dvije godine. Ne postoji nevladina organizacija koja spašava na moru, koja doista nije doživjela e, e, napade, napade u medijima, napade od strane politike, zloupotrebe, stvaranje lažnih priča, kriminalizacije koja se sustavno provodi nad svim takvim nevladinim organizacijama. Doista je zabrinjavajuće vidjeti kako završavaju naše aktivnosti. Imamo oružane napade od strane takozvane Libijske obalne straže. Libijska obalna straža dobiva novac Italije i Francuske i Evropske unije. Ona je pucala na nas, ona nas je zarobila. Ja sam bio dva puta na brodu u takvim slučajevima. Dakle, Libijska e, obalna straža djeluje protiv nas u trenutku dok pokušavamo spašavati ljude. Naši se brodovi blokiraju u lukama, a da zato ne postoji nikakvo pravno objašnjenje e, ne možemo pristati u talijanske luke, ne dobivamo službeno objašnjenje, tako da dolazimo u čudnu situaciju. Luke se zatvaraju, a ne slijede se pravila koja institucije trebaju poštovati. Ne možemo dobiti niti opskrbu e, za naše posade, niti za ljude koji se nalaze na brodovima, a dugo tamo čekaju dok ne pronađemo sigurnu luku. I na kraju talijansko tužiteljstvo koje provodi istrage i koje godinama već nije Nikola nikoga optužilo. Tako da jednostavno ne možemo u ovom trenutku niti pokrenuti brodove, niti uliti gorivo u avione, ni u brodove, niti ih opskrbiti. Dakle, ono što se doista događa na središnjem sredozemlju i u Libiji je praktično nepoznanica. Ne znamo koliko se ljudi presreće, vraća u koncentracijske logore, koliko ljudi umiru i tako dalje. Te logore danas zovemo centri za zadržavanje. E, imamo jasan cilj, a to je zaustaviti situaciju na sredozemlju. A pravo stanje stvari nije poznato. Nije poznato niti pravo stanje stvari u Libiji, niti na središnjem sredozemlju. Kako ne bismo bili u suprotnosti politika gdje osoba nije u središtu i politika koja krši na najteži mogući način ljudska prava i zbog toga smo vrlo sumnjičavi prema našim institucijama. Ne znamo koji su interesi iza ovih velikih napora koji već godinama e, teže tome da se uklone nezgodni svjedoci iz Libije i sa sredozemlja. Dan za danom se kriminaliziraju migranti, kriminaliziraju nevladine organizacije i dolista nevladine organizacije danas ne mogu napustiti luke, ne znaju hoće li se u njih moći vratiti, ne dobivaju nikakvu pomoć od lučkih vlasti, riskiraju vlastite živote. Ovise o određenim ljudima iz vlastitih država i ne znaju kako će se ti ljudi prema njima odnositi u trenutku kada krene kada krene akcija spašavanja, a pogotovo ne znamo kako će se prema nama ponašati takozvana libijska obalna straža. Obaveze koje postoje, a to je maksimizirati napore da bismo e, spasili što je više moguće ljudi i da bismo ih iskrcali u sigurnu luku. To se jednostavno ne poštuje. Ne poštuje se, a skrivamo se iza činjenica da normativno nadležno tijelo za spašavanje e, jest s jedne strane takozvana libijska obalna straža. Libijska obalna straža ne razgovara telefonom, čak ne odgovara ni naše pozivi. Na primjer, danas prije podne pokušavao sam nazvati osam brojeva, samo je jedan broj funkcionirao, tamo nitko nije govorio engleski. Dakle, spašavanje koje nevladine organizacije mogu provesti na moru odvijaju se u potpunoj um, potpunom otuđenju jednostavno nemamo pomoći ni od koga, krše se ljudska prava i jednom kada doista uspijemo nekoga spasiti, tada jednostavno nemamo luku u koju možemo pristati. Europske vlasti kažu da te osobe trebamo vratiti u Libiju. Dakle, ljudi potpuno mm, zanemaruju ono što se doista događa ili u potpunosti jednostavno preziru ne samo zakone vlastitih država, već i ljudski, država ljudski život život. Jednom kad smo ljude spasili, oni ostaju na moru, ostaju na brodu danima. Tako da vlasti blokiraju, izmišljavaju čudne procedure, na primjer kao što to čini španjolska vlada koja kaže da ako ste određeni broj dana na moru, tada ljude treba iskrcati što je prije moguće u u neku sigurnu luku, dok istovremeno luke ostaju zatvorene. Naš brod Open Arms je brod opskrbljen samo za spašavanje, slično kao i talijanski brodovi obalne e, straže, talijanski i španjolski brodovi obalne straže. U trenutku kada uspijemo pristati u luku, čeka nas prijava ili kazneni progon. Dakle, poteškoće koji, s kojim se u ovom trenutku susrećemo na moru uz pravne obveze spašavanja na moru, to je nešto što je za 360 stupnjeva okrenuto i jednostavno politika s jedne strane e, maltretira ljude, e, ljude koji bježe iz Libije smatraju robom ili naprosto E, mogućnošću da uz pomoć njih ostanu ili dođu na vlast, ne poštujući niti na jedan način ljudski život. Tako da se pitamo, a i svi mi se pitamo, kakva je to društvena logika e, po kojoj postupaju naše, e, naše institucije. Kako to da naše vlasti odlučuju da se ljudi utapaju na moru ili da na kopnu budu izloženi najgorim mučenjima u Libiji i dalje smatraju da smo mi, nevladine organizacije, faktor privlačenja, pull faktor. E, nije važno da je sve to skupa znanstveno, hoću reći još jednom, znanstveno opovrgnuto, kao što su opovrgnute sve druge lažne vijesti protiv nas, odnosno protiv nevladinih organizacija koje spašavaju na moru. Lažne vijesti koje su nam poslali libijske vlasti da pucaju na nas uz istu argumentaciju koju smo čuli od zastupnika malo prije. Dakle, sve što se događa sada, ne znam. Ne znam kako je moguće u tim uvjetima zamisliti naš napredak, kako je moguće sve to skupa zaboraviti. Hvala. Thank you very much, uh, Ricardo. <clears throat> Hvala, Ricardo. Prije uh, nekog vremena sam se tako uh, upoznao sa Imom Veskaz iz Médecins Sans Frontières. Ona će nam govoriti o situaciji migranata u Libiji. Izvolite. Thank you very much for inviting us. Hvala što ste nas pozvali. Ja ću pokušati biti vrlo kratka i ja ću govoriti o našim aktivnostima. Mi smo sada tu i u Tripoliju, mi srati u Homsu prisutni. Tu imamo isto tako zadnje iskrcaje tamo. Neću samo govoriti o nekim e, svjedočanstvima i potresnim pričama, nego ću pokušati govoriti o nekim konkretnim brojkama, a moja prezentacija može biti sažeta u jednu minutu u Libiji i nemamo ni dovoljnu zaštitu, ni pružanje pomoći, nemamo isto tako ni nikakve alternative za zadržavanju i isto tako nemamo nikakvo rješenje osim povratka kućama. A moram vam reći da bilo, kao bilo tko koji je bio u ovim centrima za zadržavanje, e, ako e, vidite što se tamo događa, ne želite se ponovo tamo vratiti. Što se tiče pomoći, u ovom trenutku UN i partneri imaju znači dva ovakve, dvije ovakve točke iskrcaja u Tripolima, u Tripoliju pokušavamo e, biti prisutni u većoj mjeri, ali nismo tamo sustavno prisutni. Ne možemo automatski ići tamo gdje imamo iskrcaj. Čak i s našom e, prisutnošću tamo i to u okviru međunarodne misije na, i sa međunarodnim osobljem možemo reći da naš kapacitet djelovanja je jako ograničen, možemo pružiti pomoć ali ni u kojem slučaju ne možemo ništa reći o tome kuda se vodi te ljude. Ono što je važno je da mi isto tako govorimo o teškim medicinskim slučajevima prije svega. Kad e, govorimo o ovim iskrcajima i svjedočanstvima, vidjeli smo veliki broj ljudi koji su bili neishranjeni. sutra ćemo govoriti o neishranjenosti i ćemo izvješće o neishranjenosti u takvim centrima za zadržavanje. Ne radi se samo o njihovom boravku na moru, nego su prije toga bili e, zadržani u takvim centrima za zadržavanje gdje imamo jako ograničen pristup e, hrani, imamo također i medicinske komplikacije. Imali smo također i maloljetnike, a jedan maloljetnik od 15 godina iz Somalije je umro. Veliki broj je žena i djece u takvoj situaciji. Jedna osoba je, zapravo jedna žena je bila u visokom stupnju e, trudnoće. Ona je bila poslana u centar za zadržavanje. Tamo je rodila. Uspjeli smo ju e, prebaciti u bolnicu, a nakon toga je ponovno vraćena u centar za zadržavanje. ali ipak ono što se dogodilo je da je cijeli taj proces zapravo bio jako težak i na kraju smo uspjeli spriječiti da se ta osoba vrati u centar za zadržavanje. Imali smo isto tako i veliki broj e, žena E, koja moraju, biti, koje moraju biti u tim centrima za zadržavanje, a imamo četiri žene koje su uspjele e, biti smještene drugdje i to je veliki uspjeh. Kad e, ljudi su iskrcani, onda znaju isto tako da će e, biti poslani u službeni centar za zadržavanje, no isto tako i krijumčari su prisutni u trenutku iskrcaja. Te ne možemo u tom trenutku e, vidjeti koliko je točno osoba iskrcana. što se tiče e, UNHCR-a um, oko 15 e, tisuća ljudi je iskrcano, oni daju takve e, brojke. A što se tiče Tripola 2018. godine, tu smo otprilike popisali 2000 osoba. UN je izračunao da e, se radi otprilike o 10% osoba koje su iskrcane nemamo alternative zadržavanju. Svaki pokušaj koji je napravljen da najosjetljivije osobe, žene i djece pošalju neke alternativne smještaje, nešto što nije e, postiglo uspjeh, nismo ni u kojem slučaju uspjeli to postići. Govorili smo o određenoj mogućnosti da nakon iskrcaja se određeni broj ranjivih osoba pošalje u alternativni centar, ali mogu reći da osobe koje idu tamo su osobe koje su već dio jednog e, programa za premještanje. I oni u tom trenutku mogu biti dio tog centra, ali ne drugi. Što se tiče UN-a, oni imaju 17 e, e, mjesta zapravo 70 mjesta u okviru tog centra, a neke nevladine e, organizacije isto tako pokušavaju pronaći i e, smještaj u određenim stanovima sa familijama. To je jako teško jer to nije službeni program i to nije prepoznato od strane vlade. Znači oni e, koji dolaze sa tog mjesta iskrca. Imamo 70 osoba koje eventualno imaju mogućnost alternativnog smještanja. E, mi pokušavamo pronaći alternative i reći ću nešto o iskustvu iz lipnja. Neke osobe su pobjegle, e, bile su zatvorene ilegalno i uspjele su pobići na jedno mjesto. Mi smo uspjeli pružiti tim osobama pružiti medicinsku pomoć te isto tako napraviti certifikate nakon što smo ih pregledali da su, ti, da su te osobe bile izložene mučenju. Imali smo tisuću 500 ljudi uključeno u to. Znači naša organizacija MSF je e, osobno se uključila u to. Mi smo pokušali pronaći zbilja rješenje za tih 1500 e, e, osoba mogu reći da dvije e, države su odgovorile, jedna u Europi, jedna izvan Europe, ne mogu reći imena, a nitko nije želio uzeti maloljetnike. Radi se o osobama koje su bile izložene mučenju, a mogu reći da, da nam je trebalo jako puno mjeseci da ih uopće izvučemo iz Libije, a sada su u Nigeriji. Neću ništa govoriti o uvjetima u tim centrima za zadržavanje. Do sada ih vjerojatno dobro poznajete. Imate cijeli niz izvještaja na raspolaganju. Ja ću sutra e, također i objaviti izvješće o e, prehrani, zapravo neishranjenosti u takvim centrima. Neki uvjeti su se malo poboljšali, no dinamika je još uvijek ista. Prije nekoliko e, e, tjedana smo isto tako e, pronašli jedno mjesto gdje je ilegalno bilo zadržano 30 e, i e, znači 30 ljudi i to na prostoru od 4,5 metara kvadratnih. Mogu reći da imamo određene programe e, kojima se omogućuje izlazak ljudi iz Libije, to je na dobrovoljnoj bazi i najvažnije je da se ljudi izvuku oni koji žele, a oni koji ne žele. Ako Znači, ste u jednom takvom centru, a ne želite izaći, vjerojatno imate dobre razloge za to. Ali postoji neki koji jednostavno ne mogu otići iz Libije. Sve to moramo uzeti u obzir. Imamo cijeli niz situacija, ilegalno zadržavanje, isto tako smještaju u centrima za zadržavanje i tako dalje. Imamo jako malo opcija zapravo za takve ljude. I sad Možemo reći da u 9. mjesecu 2017. godine UNHCR je pozvao na premještanje 40.000 ljudi. U prvom mjesecu 2019. godine oni su e, evakuirali 3.000 e, tisuće 3016 ljudi, znači čilj 40 tisuća, a ostvareno 3016 ljudi. Najviše, e, su, e, najviše osoba je otišlo u Tunis, jedan dio mali broj, nekoliko stotina u Italiju ili u Rumunjsku, a najviše e, što su uspjeli dobiti angažmana što se tiče samog, same ove šom, e, šeme premještanja je otprilike 5600 ljudi. Evo, to, to je situacija u Libiji, nemamo zaštitu, nemamo pružanje pomoći i isto tako postoje jako malo alternativa što se tiče izlaska iz Libije ono što možemo u ovom trenutku reći da se to zapravo zove sudjelovanje u ovakvom djelovanju. Žao mi je što vas se požurim, ali moramo uskoro završiti. Iz Moasa, Regina Cantabone. Većina kolega se već dotaknula tema kojima sam ja htjela razgovarati. Moas u svakom slučaju osuđuje to što se kriminalizira solidarnost. Međutim, sprečavaju se operacije spašavanja. Mi smatramo da europske institucije trebaju razmisliti o svojoj odgovornosti i o svom djelovanju. Postoji obstrukcija prema nevladinim organizacijama što se tiče njihovog rada na moru i to su već definirale sve moje kolege. Međutim, e, moramo i dalje nastaviti sa e, spašavanjem na moru jer ostavljanje očanih ljudi da se utope je uistinu nešto strašno. Trenutno je odgovornost Europe da se ispuni ta praznina time što mi više nismo tamo. Dakle, mora se imati jedna koordinirana strategija e, traženja i spašavanja. Jer nevladine organizacije su marljivo godinama radile na moru. A mi vidimo da evropske institucije nisu e, našle odgovarajući odgovor na ono što se događa. Zemlje sredozemlja su ostavljene bez bilo kakve zajedničke e, strategije. Danas se pitamo gdje su brodovi, kad su zadnji puta evropske snage spašavale koliko ljudi su spasili 2018. I, i da li Europska unija troši milijune e, samo da bi koordinirala takozvani pushback. Dakle, mi trebamo osigurati da institucije koje imaju mandat da predstavljaju građane trebaju i dalje smatrati ljudskost većom od e, politike treba je spriječiti da na jugu Europe nastane masovna grobnica. Danas smo ovdje kako bismo razgovarali o tome da Europa može spašiti živote na sredozemlju, opet ne postoje nikakvi posebni e, projekti kako bi se to učinilo. E, mediteranska migracija nešto o čemu se ovdje u Europi govori u pogledu e, čuvanja granica. a Nedostaje ovaj aspekt ljudskosti. Međutim, svi napori nisu fokusirani na tome da se pomogne ljudima koji riskiraju svoje živote na moru, već u tome kako bi se mogao stvoriti zid, nevidljivi zid na Sredozemnom moru, a sve nevladine organizacije ovdje pokušavaju uništiti taj zid. Međutim, sada se blokira naš rad. Ne smijemo zaboraviti ni pitanje e, preseljenja. To je nešto što treba isto tako dobro koordinirati. Neprihvatljivo je da ljudi koji se spašava na sredozemlju se ostavlja na milost i nemilost valova i to na nekoliko dana, kao što je naš kolega iz Si Watcha prethodno rekao. Europa ne može jamčiti sigurnu luku u pogledu iskrcaja i neprihvatljivo je da djeca, žene, muškarce budu danima na moru bez pomoći. Dakle, moje pitanje ovdje, a time i završavam. Što Europa čini u Libiji? Sada nemamo nevladine organizacije na moru. Civilno društvo se spriječilo da spašava ljude što sad Europa radi kako bi poboljšala situaciju u Libiji i podržala e, ranjive ljude koji se nalaze u toj e, zamci, kao što su moje kolege upravo to opisale. Danas mi pozivamo Europu da preuzme odgovornost u pogledu solidarnosti prema tražiteljima azila i migrantima. I čvrsto vjerujemo da Europa mora nastaviti sa svojim operacijama spašavanja, boriti se protiv trgovine ljudima, a to spašavanje treba provesti onako kako to uistinu i treba činiti. Europske institucije bi trebali surađivati s nevladenim organizacijama koji su iz stekle jako puno iskustva u pogledu takvog spašavanja na moru i može se stvoriti jedna zona koja može spriječiti gubljenje života na moru. Bilo tko tko vjeruje u ljudska prava ne može prihvatiti takozvani outsourcing kontrole europskih granica i da se to prepušta Libiji mi apeliramo na države članice Europske unije da poboljšaju svoje zakonodavstvo u pogledu e, humanitarnih koridora, e, viza i tražimo da se prestane s ovim strašnim odisejama ranjivih ljudi koji traže spas i trebamo se ponašati u skladu sa međunarodnim pravom i humanitarnim načelima, a politika ne smije biti važnija od tih ljudi kojima je potrebna naša pomoć. Hvala lijepa. Drage kolege, time smo došli do kraja ovog drugog dijela. Već smo i tako radili predugo. Neću imati neki duži zaključak stoga, ali htio bi se zahvaliti svim govornicima e, i kolegi Didmeru Kosti, Kösteru i zahvaljujem svim nevladinim organizacijama i kolegama koje su govorile. Htio bih sada ovo zaključiti. Jasno je da nevladine organizacije koje su svjedočile u pogledu svog rada na sredozemlju govore u svoje ime. Filimon Mebraton nam je ponudio svoje svjedočenje. Mi bismo svi trebali shvatiti to kad je on rekao da svako ljudsko biće ima pravo na dostojanstvo i trebamo shvatiti da smo svi isti. Mi to zaboravljamo. Kao migrant ja točno znam što on misli. A rasizam riječ koju nitko nije spomenuo tijekom E, ovog sastanka se nalazi u našem srcu kada gledamo te ljude koji dolaze preko e, sredozemlja da ih vidimo da su oni jednaki poput Europljanja, onda oni ne bi umirali ovako velikim brojkama. Jer e, upravo je rasizam, podloga onome kako ih mi danas vidimo. Kolege, vi ste nam ponudili vaše svjedočenje. Katrin Schmidt je bila u pravu kad je rekla da je to uistinu ironija da ona dolazi u Europski parlament e, i iznijela nam u stvari ove lekcije ali u ovom parlamentu imamo veliki broj i progresivnih glasova koji pokušavaju izvršiti pritisak da se napravi prava stvar i mislimo da je dobro da ste tu i da ste nam iz prve ruke iznijeli te poruke. Dakle, u pogledu onih koji se slažu s tim porukama koju trebaju činiti ono što treba. Odaću vam samo jedan e, primjer. Pitanje kriminalizacije e, u pogledu pomaganja tim ljudima. Ovdje u parlamentu mi smo pokušali iznaći rješenje za to, ali u svim djelovanjima koje mi nastojimo poduzeti, ne samo kroz direktivu, e, kad imamo taj mehanizam gdje se zatvaraju talijanske luke, dakle čak i kad spasite ljude, kamo s njima? i mi to pokušavamo činiti u jednom mandatu kada e, želimo izvršiti reformu Dublina, države članice i to sprječavaju, tako da se mi više struko borimo na ovoj zakonodavnoj razini, borimo se s komisijom i sav e, taj pritisak koji imate, dakle, kada e, države članice žele kriminalizirati nevladine organizacije. Ja ću završiti time što ću opet citirati vas kad ste rekli da će doći trenutak kada svi mi, zastupnici u parlamentu, svi mi kao ljudska bića ćemo si morati postaviti pitanje što smo mi radili u ovom razdoblju, u ovom desetljeću kad su ljudi umirali. I daću vam jedan primjer. Dakle, ja sam rođen u Jemenu i nedavno sam bio u Nigeru i rekli su mi kad smo bili tamo koliko ljudi umire u Sahari. Dakle, ja sam se stidio tog broja. Nisam čak znao da i tamo puno više ljudi u toj zoni umire nego u Sredozemnom moru. Ja sam postao toliki evropljanin da nisam ni to znao. Nisam čak ni razumio te patnje tih ljudi u kojima sam ja rođen. Dakle, to se može bilo kome dogoditi. Ali ovo svjedočenje koje smo čuli jedno od najvažnijih tijekom svih ovih mjeseci, pa bih se želio zahvaliti svim nevladinim organizacijama, kolegama, e, svima koji se sad približavamo kraju našeg mandata, svima koji nastaju činiti ono što treba. Molim vas, e, surađujte s njima kako bi se mogle donijeti dobre odluke e, i to kada govorimo o sazivu sljedećeg parlamenta, jer će politički diskurs postati još e, teži i morat ćemo se još više boriti. jer kao što ste mogli čuti od ovog člana ovdje taj politički diskurs će postati još većim izazovom. Dakle, hvala lijepa za sve što ste rekli danas i nadamo se da vaše svjedočanstvo neće biti zaboravljeno, nego da će biti integralni dio onoga što mi pokušavamo učiniti za budućnost. Hvala lijepa.